emisije CO2 i isto tako potrebna nam je i e, gornja granica. To bi sve mogli postati novi izvori financiranja i nadam se da će vijeće E, to sve napraviti i da neće izdati svoje građane, da neće izdati poljoprivrednike i ruralna područja, najsiromašnije regije i da ćemo postići ekološki rast. To je obveza vijeća jer ako vijeće to ne učini onda ćemo mi odbiti njegov prijedlog. Hvala, a sada na minutu i pol gospođa Gardija Zabal Rubijal. Puno hvala, gospođo predsjedavajuće. Već dvije godine govorimo o financijskom okviru i sada kada je stigao trenutak istine ne napredujemo. I zato što gospodin Michel nije htio doći da nas sasluša i zato što ono što je vijeće predstavilo nije posebno pozitivno. Ako će se rasprava voditi oko sitnica, oko manjih ušteda, onda ćemo mi odbiti prijedlog ono što će se dogoditi 20. veljače, e, to je vrlo važno i moramo odlučiti koju politiku želimo u Europi i kako ćemo ju financirati. Mnogo je razloga za razumnu europsku politiku jer e, rezultati koje postignemo na europskoj razini su puno bolji nego rezultati koji se postižu na nacionalnoj razini. Dakle, mi ćemo postići uspjeh samo na europskoj razini. U svakom slučaju mi ćemo svi profitirati, cijela Europa ako nešto postignemo i zato ne razumijem zašto se ova rasprava usredotočuje na krive stvari. Potrebna nam je sada razumna politička rasprava kako će tu raspravu voditi i kako ćemo postići dogovor, primjerice zeleni plan, kako ćemo ga financirati? Neki smatraju da prijelaz na gospodarstvo sa niskim emisijama CO2, da je njega moguće postići bez potpore poljoprivrednika, poduzetnika i tako dalje. Ako u to vjerujete, onda doista imate velik problem. I ako nećemo imati razuman proračun, onda će to imati veliki politički utjecaj i dovešće do propasti zajedničkog europskog projekta. Puno hvala, a sada na minutu i pol gospodin Körner, izvolite. Puno hvala, gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege i kolegice. Većina vas govori o veličini proračuna. Mislim da mi moramo govoriti o kvaliteti proračuna, o jednom boljem proračunu. Dakle, moramo se koncentrirati na ono što Europi donosi dodanu vrijednost. Radi se o posloprimcima u industrijskom području, sektoru koji se brinu za svoje radna mjesta i potrebno je ulagati u inovacije i digitalizaciju kako bi u budućnosti imali bolja radna mjesta. Radi se o staroj gospođi koja se brine zbog terorizma i ona doista ima pravo kada od nas očekuje da više uložimo u borbu protiv terorizma. Radi se o studentima, o mladima koji se obrazuju i koji kroz program Erasmus mogu boraviti diljem Europe kako bi obogatili svoje iskustvo i ako želimo obavljati određene zadatke na europskoj razini, to znači da države članice moraju razmisliti o tome gdje možemo uštedjeti. To moramo učiniti, a to moraju učiniti države članice. Jasno je isto tako da ne smije biti više popusta E, na vladavinu prava. Dakle, nedopustivo je da neke zemlje uzimaju europska sredstva, a potom krše vladavinu prava. Zato nam je potreban čvrsti mehanizam, mehanizam vladavine prava koji je objektivan i koji sankcionira kršenje vladavine prava. To je od nas očekuju porezni obveznici. Mr. Hvala, a sada gospodin Vilimski na minutu i pol. Hvala. Uvaženi dame i gospodo, EU fanatičari koji sada žele još više, još više milijuna za Europsku uniju. Njima želim reći da to ne može biti ispravna reakcija nakon što su nas Britanci kao velika zemlja napustili. Dakle, manja Europska unija je dakle manje Europskoj unije potrebno je manje sredstava i vi uopće niste odgovorili na pitanje da li ćemo sada prenijeti još više nadležnosti Briselu ili ćemo ih vratiti u ruke država članica. A to pitanje je aktualno od 2016. no tada nismo dobili odgovor, dakle od referenduma o Brexitu i do dana današnjeg nismo dobili odgovor. A sada, 2020. godine, dakle nakon četiri godine, konačno počinjemo sa raspravom o budućnosti, ali ona nije započela početkom godine nego sredinom godine i trajat će još neko vrijeme. Dakle, pitanje e, po pitanje je li nam doista potrebno više sredstava je pitanje na koje treba odgovoriti. Trebamo vidjeti u kojem smjeru će se razvijati Europska unija. Isto tako potrebno je možda smanjiti i Europsku komisiju. Dakle, manje povjerenika znači i manje direktiva, manje birokracije i manje troškova. Ja kao predstavnik e, neto platitelja nisam spreman potrošiti niti jedan cent više na ovu Europsku uniju. Puno hvala. Mr. Gospodin Kormo na minutu i pol, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege, kolegice Rasprava o višegodišnjem financijskom okviru prije svega se odnosi na našu budućnost. Naravno, radi se i o građanima i građankama i oni imaju pravo na to da eh, sudjeluju u raspravi, da ju razumiju i zadnjih nekoliko godina govorimo o proračunu koji je u stanju financirati klimatske promjene, borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, potreban nam je globalni proračun koji eh, najmanje 1,3% bruto domaćeg proizvoda troši na borbu protiv ekoloških i klimatskih promjena. Zatim eh, potrebno je posvetiti pažnju e, i borbi protiv socijalne nepravde, potrebno je boriti se e, protiv ekoloških promjena, dakle potrebne, potrebna nam je porezna kerozina, CO2 i od dva euro, 1 euro odlazi u nacionalnu blagajnu, a 1 euro odlazi u EU proračun. Mislim da bi to bila prava pobjeda i to bi bilo e, dobro, to bi bio dobar model i mislim da je konačno stigao trenutak da krenemo tim putem. Hvala, gospodin Zile, izvolite. Hvala. Dakle, postoje države koje ne žele uplaćivati više od 1% BDP-a, no ako će to tako ostati, onda stvar neće funkcionirati. Dakle, u okviru ove rasprave, nažalost, često se e, spominju različiti sektori, dakle poljoprivreda, vojna industrija i tako dalje. I vidimo da se e, primjerice e, vojni obrambeni sektor sasvim drugačije financira od poljoprivrednog. Dakle, u ovome trenutku e, ćemo vidjeti što će se dogoditi ako smanjimo sredstva u određenim sektorima. A to će biti vrlo loše za demografiju. Hvala. Hvala, gospodin Gušmao, na minutu. Izvolite, imate riječ. Molimo mikrofon. Yes a Comissão e o Conselho vieram aqui hoje Dobar dan. Dakle, govorimo o rezovima u kohezijskoj politici i poljoprivrednoj politici. Vi građane želite zavarati kroz zeleni plan i želite najaviti institucionalnu krizu. Iako u zelenom planu nema ničega novoga, to su sve prijedlozi vezano uz rezove u područjima koji su važni Dakle, da, naravno mi želimo učiniti nešto i želimo e, također e, govoriti o fosilnim gorivima. Postoje nova sredstva za militarizaciju Europe, odnosno za francusku i njemačku vojnu industriju. No, moramo imati na umu da Europska komisija i vijeće nisu spremni spremni sredstva utrošiti tamo gdje se radi o resursima, dakle kada govorimo o socijalnom i ekološkom području, ali i tamo ne žele ulagati. Puno hvala, a sada na minutu gospodin Đönđeši. Hvala gospođo predsjednice. Ja želim izraziti žaljenje što predsjednik vijeća nije ovdje e, nazočan ovoj raspravi. Jako mi je drago bilo vidjeti prioritete komisije prošle godine, osobito one osmišljene za poboljšanje konkurentnosti Europe kroz jačanje europske solidarnosti, kroz socijalni stup. Bilo bi strašna, katastrofalna poruka ako bi e, se odgodilo prihvaćanje proračuna ili ako ne bi bilo dovoljno sredstava za provedbu ciljeva. Gospođa von der Leyen rekla je da je izuzetno važno postići pravu ravnotežu između starih i novih prioriteta. No, e, e, novi ciljevi, osobito oni koji nastoje poboljšati položaj Europske unije u globalnoj konkurentnosti, trebaju bi biti e, e, ostvareni samo ako e, Europa ne funkcionira, ako nema ekonomskih i strukturnih razlika koje treba ukloniti ili smanjiti. Ne možemo hrabro gledati u budućnost ako postoji socijalna, socijalni jaz i jaz u plaćama između država članica. Zato moramo jačati naše instrumente kohezije i trebamo se boriti protiv korupcije. Hvala. E, gospodin Mršan, hvala lijepa. Gospođo predsjednice, mi utiremo put proračunu Europske unije za sljedećih e, e, godina i kad to radimo, predsjednik vijeća Charles Michel mora biti u parlamentu. Ako nema što reći, barem mora slušati jer posljednju riječ za europski proračun sljedećih sedam godina ima Europski parlament i mi ćemo glasovati za njega samo ako su u njemu naše prioriteti. Koji su naše prioriteti? Kohezija, poljoprivreda, borba protiv klimatskih promjena, e, financiranje novih prioriteta Europske unije u skladu sa političkom ambicijom. Komisija je zatražila podršku u financiranju e, prioriteta koji su okrenuti prema budućnosti. A što se dogodilo s proračunom za istraživanje ove godine? E, pa e, srezanje za 500 milijuna eura e, parlament je rekao e, da je to važno. Moramo novce stavljati tamo za što se zalažemo. Dakle, ne smijemo stavljati jedne protiv drugih, istraživača protiv sigurnosti EU i tako dalje. Stajalište parlamenta jedino je stajalište koje nam omogućava pravilno financirati ono što želimo E, i jedino stajalište koje je potrebno e, von der Leyen e, komisiji da provodi svoje ciljene. Prije ovog Europskog vijeća mi možemo prihvatiti ili odbiti taj proračun, ali vrlo jasno želim reći, ako biramo između odgode od dva mjeseca i lošeg proračuna za EU kroz sljedećih sedam godina, mi ćemo odbiti loš kompromis, odgoditi to za dvije e, godine. Hvala vam lijepa. Gospođa Kolmini, e, minutu i pol. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, poštovani kolege, zaista je vrijeme da ustanemo i reagiramo. Višegodišnji financijski okvir zaista je zadnja prilika koju imamo da promijenimo Europu sljedećih sedam godina i da što šokiramo naše europske građane. Da, da ih šokiramo, da šokiramo svaku pojedinu osobu u Europskoj uniji jer moramo povećati ukupan iznos dostupnih resursa, a ne e, e, smanjiti na 1,3% e, zato da bi naše obećanja se ostvarila zeleni novi sporazum, dodatne benefite u zapošljavanju nitko se ne usudi e, oduzeti djeci njihova temeljna prava hrana zdravlje obrazovanje i e, e, tradicionalni europski programi i njih treba financirati dakle ne možemo sada imati rat između poljoprivrednih politika erasmusa kohezijskih politika na strani prihoda mora moramo isto tako razmišljati o digitalnom porezu, o zajedničkom konsolidiranom korporativnom porezu za multinacionalne kompanije. Mi zapravo moramo vjerovati u sljedećem ciklusu u više Europe, a ne manje, u više javnih ulaganja, a ne u rezovima i smanjivanjima. Vjerujemo u dobro društva, u dobro društvo koje je društvo za puno njih, a ne za malo njih. Europsko vijeće mora slušati naš glas. Hvala. Madam Armand, jednu minutu. legate Dopustite mi da se pozabavim sa tri aspekta vezane za kohezijske fondove. Prvo je sama veličina tih e, fondova. Od 100 eura Rumanjska apsorbira 60 eura. E, a zapravo se mm, sam e, povrat ulaganja neće biti velik. I isto tako ako se povećaju stope prefinanciranja i kofinanciranja, neke će države jednostavno se odlučiti ne raditi s kohezijskim fondovima. Nadalje, tu e, su i e, potrebe i traženja za plaćanja. Dakle, imamo često kašnjenja u odnosu na e, sadašnje proračune. Ako do toga dođe, bit će to negativno za apsorpcije fondova. Hvala. Siamo a questo gioco delle parti dove da un lato ci sono i pragmatici, i realisti, quelli che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 Hvala gospođo predsjednice. Neki brane u vijeću kohezijska sredstva, drugi poljoprivredna sredstva, onda ima zemlje koje žele manje novca. Ali gdje je temeljna rasprava o modernizaciji? Gdje je rasprava da zaista pripremamo naše gospodarstvo za zeleni sporazum o temeljima vladavine prava? Gdje se vodi ta rasprava? Izazivam one zemlje koja će e, naknadno govoriti o modernizaciji. Izazivam Finsku, Švedsku, Dansku, Njemačku, Nizozemsku, Austriju. Ako želite modernizaciju, ako želite novo gospodarstvo, ako želite vladavinu prava, ne možete to izmijeniti za peni, za mali postotak. E, radi se o temeljima naše budućnosti i tu ne trebamo govoriti o 0,1% manje ili više. To bi e, naši britanski, to bi smijali naši britanski prijatelji. E, gospodin Hvala lijepa, gospođo predsjednice, povjereniče mi konzervativci smatramo da financiranje kohezije od 21. do 27. treba biti na istoj razini kao i u prošlom razdoblju. Trebamo isto tako zadržati sufinanciranje na postojećoj razini plaćanja. Ako srežete koheziju, to je nedopustivo. To će se prenijeti u probleme između dva programska razdoblja. Imamo tu i Brexit. E, možemo otkazati povrate od 2021. Sve države članice trebaju platiti doprinuse na temelju e, potpuno istih pravila. Razlozi u pozadini tih povrata više ne postoje. Struktura trošenja se promijenila nema e, država članica koje imaju iznimne terete koje bi trebale nositi. Sada neke države plaćaju 0,7% razvijenije, a manje e, e, e, razvijene države plaćaju drugi postotak. Dakle, ne trebamo financirati jednu politiku na trošak drugi Hvala lijepa. Hvala. Za razliku od Europske komisije i mnogih drugih prethodnih govornika koji zahtijevaju više novca za Europsku uniju, mi smatramo da moramo razmotriti što je izvedivo. Mi ne želimo da proračun bude nerealan. Dakle, moramo ne smijemo trošiti više sredstva koja ne postoje. Dakle, naravno da mi nismo protiv borbe e, protiv klimatskih promjena, ali isto tako moramo misliti i na dobrobit pojedinačnih država članica. Dakle, svi moraju imati na umu da ne smiju ulagati u industriju i tehnologije koje nisu prikladne za borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, moramo reformirati zajedničku poljoprivrednu politiku, ne smijemo financirati Erdoganovu graničnu policiju i ne smijemo financirati e, naoružanje, naoružavanje u Europskoj uniji militarizaciju. Mi želimo Europsku uniju koja se temelji i dalje na svojim vrijednostima i poštuje ih. Puno hvala. Hvala. A na sad na minutu gospodin Komin Oliveres. Hvala. će bolji proračun i e, više ovlasti, što traži više demokratske legitimnosti. Nećemo uspjeti imati pravi europski proračun na razini naših ambicija ako ne budemo komisiji dali izravan no, demokratsku legitimnost. E, ovaj proračun predstavlja 11% BDP-a. Kako stvoriti sa tako niskim e, stupnjem izdvajanja Ujedinjenu Europu? Katalonija također treba svoj proračun bez posredovanja Španjolske. E, trebamo imati istraživanje i razvoj. To će biti nafta našeg stoljeća. Moramo se boriti protiv klimatskih promjena, protiv socijalnih nejednakosti. Kada ćemo imati hrabrosti da napravimo pravi sustav vlastitih sredstava? A e, porez e, na emisije ugljika e, i e, slični porezi trebali bi omogućiti naša vlastita sredstva jer sve te politike su politike o kojima ovisi budućnost Europske unije. Gospođa Holmajer. Uvaženi povjereniče, predstavnici predsjedanja vijećem onako kako vijeće se trenutačno odnosi prema višegodišnjem financijskom okviru je problematično. Malo kohezije, malo poljoprivrede, nema nikakve ambicije kada je riječ o istraživanju i razvoju, malo Erasmusa, 1.0, to je maksimum, što više programa, ali ne ih dovoljno financirati. Dakle, to je vaša krilatica, ali to nije dovoljno. Europska unija mora se usredotočiti. To znači da moramo više ulagati u istraživanje istraživanje i razvoj. Moramo isto tako poticati i kohezijske zemlje da više ulažu u istraživanje i razvoj i pomagati im u tome jer e, ako nećemo ulagati u taj sektor, onda ćemo izgubiti korak sa konkurencijom, više nećemo moći držati korak sa Kinom, sa Sjedinjenim američkim državama i nećemo moći obavljati svoje zadaće. Dakle, mi se moramo orijentirati na svoje e, zadaće i ako primjerice govorimo o zaštiti vanjskih granica, onda ih moramo, onda to moramo i financirati, dostatno financirati. Ako želite izdvajati manje sredstava, onda nam vijeće treba reći koje zadaće želi ukinuti, koje agencije želi ukinuti i čime se više ne želi baviti, ali zadavati više zadaća, a pritome imati manje sredstava, to neće funkcionirati, jer nećemo se uspjeti boriti protiv klimatskih promjena ako istovremeno ne ulažemo istraživanje i razvoj, a Fond za pravednu tranziciju neće sve riješiti. I konačno e, molim države članice da se usredotoče na europsku perspektivu i da se odmaknu od nacionalne razine. Puno hvala. Gospodin Andriju na minute. Hvala lijepa. Sve e, manje proračunskih sredstava sa više i više očekivanja. Rezultat je da imamo sve manje i manje Europe. Evo situacije u kojoj smo sada. Trebali bismo više Europe za veću učinkovitost, za više boljitka europskih građana. A kako smo imali više Europe, u tu Europu moramo uložiti. Ali činjenica je da se događa upravo suprotno. Europski zeleni plan i mehanizam pravedne tranzicije su od samog početka dovedeni u pitanje, a toliko od njih očekujemo. Sve to nećemo uspjeti bez zajedničke poljoprivredne politike. Moramo je reformirati zbog e, klimatskih promjena i globalnog zatopljenja jer oni jesu tu. E, moramo sa zelenim planom od dubokom promijeniti ekonomski kontekst i zato moramo promijeniti vlastita sredstva i to napraviti sukladno zelenom planu jer Europska unija mora imati mogućnosti i sredstava da se reformira. Moramo često e, i izbjeći ono što e, se događa je to je da je opći interes podređen e, individualnim interesima. Europa to više ne može podnijeti. Ne možemo više samo donositi male mjere koje nisu dovoljno ambiciozne. Europi trebaju dobre mjere, moramo promijeniti pravac, moramo sami sebi dati mogućnosti i sredstva. Dame i gospodo iz vijeća, prestate biti, prestanite biti mali igrači na toj razini vlasti, a i više gledajte na legitimna očekivanja evropskih građana, jer nije to više prihvatljivo s obzirom na to koliko je situacija hitna. U današnje vrijeme to je neodgovorno. Hvala gospodin Nutek na jednu minutu. Hvala. Čini se da ovi prijedlozi vezano uz višegodišnji financijski okvir ne odgovaraju očekivanjima velikog dio građana. To nam mora biti jasno. Europski parlament se zalaže za višegodišnji financijski okvir i ulaganja u ZPP, no nedopustivo je da države članice i poljoprivrednici sada dobiju manje sredstava nego do sada. Potrebno je naravno uložiti u koheziju, infrastrukturu i poljoprivredu. Tu ne smije biti rezova dok se istovremeno uložena sredstva u drugim sektorima povećavaju. Dakle, Europska unija mora bolje saslušati države članice koje su njihove želje i E, ne smije se miješati u njihove prioritete, dakle kohezija i ulaganje u koheziju i osnovnu strukturu, to je nešto što nikako ne smijemo zanemariti. Puno hvala. Sada na jednu minutu gospodin Kuhs. Molimo mikrofon. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, čudi me ton ove rasprave jer tema je u stvari bila priprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća 20. veljače o višegodišnjem financijskom okviru. No što mi činimo? Mi ovdje nanosimo štetu vijeću na način da se žalimo na to da gospodin Michel danas nije ovdje. Ne znam je li to dobro, da li će to pridonijeti raspravi, ali mislim da se moramo vratiti na ono što je naš cilj, što mi doista želimo. A tu se prije svega radi o tome da imamo samo ograničen okvir, ograničena sredstva i zato moramo prestati Dakle, e, moramo e, se zadovoljiti sa vrapcem u ruci i moramo dopustiti vijeću da odluči e, da donese odluku, a mislim da 1,7 ili 1,11% doista dovoljno. Hvala. A sada na minutu gospođa De hvala. U sljedećih 7 godina bit će odlučujuće, odredit će kako će naša djeca živjeti na ovom planetu. Naša društva moraju proći kroz digitalne i ekološku tranziciju i to na socijalno pravičan način. Moramo naći sredstva za to. Dragi kolege, proračun Europske unije nije članarina to je nešto što odražava naše ambicije. Moramo imati odgovarajući proračun, ne smijemo zbog toga nužno povećavati E, nacionalna izdvajanja moramo i ne smijemo oklijevati i boriti se tražiti nova vlastita sredstva od onih koje zagađuju plastikom i tako dalje. Jer ako ne napravimo ono što želimo za zeleni plan, građani će to vidjeti. Biće manje ulaganja u njihovoj regiji ili će se manje moći prekvalificirati i obrazovati za nove poslove ako izgube posao. Dakle, moramo o svemu to misliti u našem proračunu. Hvala gospodin Epping, jedna minuta. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. VFO je vrlo važna tema. Britanci su nas napustili, a naše potrebe rastu o, i sada je nizozemska najveći neto uplatitelj, a sada bi se doprinosi e, trebali povećati na 30 milijardi, dakle na 62% i to je vrlo veliko povećanje za svaki proračun. To je doista jako puno i e, mi se moramo založiti za svoje građane ne znam gdje su zastupnici iz Nizozemske koji će to učiniti. Aha, tu su, vidim. Dakle, radi se o nizozemskim građanima i gospodine Rute, molim vas iskoristite pravo na veto. Jednostavno recite ne i odbite ovaj proračun. Puno hvala. Gospodin Ferrera na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče za stolom Europskog vijeća, moramo sada govoriti i o neto primateljima. Dakle, imamo manje sredstava za koheziju. Ako to stanje potraje, onda će mnoge države e, dobiti, doći u jednu nepoželjnu situaciju i sada se prije svega radi o tome da moramo mm, razmisliti o tome kako ćemo pravedno raspodijeliti e, taj teret i također e, moramo imati na umu da kohezijska sredstva do sada nisu bila dovoljna da ublažimo razlike one najbogatije zemlje sada traže nova sredstva, a za kohezijske zemlje je to doista kritično. Dakle, radi se i o njihovoj suverenosti. Puno hvala. Gospodin Sinčić na jednu minutu. Gospođo Fond, govoreći ovdje o financiranju i financijskim politikama,

Gospodin Levandovski na minutu i pol, izvolite. Puno hvala. Povijest se ne smije ponavljati, ali u slučaju VFO-a očito da se ona ponavlja i to na vrlo loš način za Europski parlament. Kada smo vidjeli nacrt Europske komisije 2018. po prvi puta, e, Europski parlament je bio u doista neugodnoj situaciji. Nismo govorili o sektorskim projektima, o sektorskim politikama, zato što nismo poznavali brojke, ali kod proračuna se upravo radi o brojkama, ne samo o dobrim namjerama. A danas gospodin Michel nije ovdje i ne znamo da li je njegov da li sastanak koji je držao sa šefovima država i vlada polučio kompromis ili nije. Dakle, ako je tome tako, ako je došlo do kompromisa, onda ćemo vjerojatno postići uspjeh 20. veljače, ali ponavljam, mi nismo čak ni u prvom krugu mogli postići sporazum, dogovori. Zato e, treba naglasiti što mi želimo. U okviru zadnjeg VFO-a rasprave su slično tekle, dakle stigao je prvi prijedlog i tek nekoliko mjeseci kasnije postignut je dogovor. Rokovi su neprovedivi, no što dulje tako nešto traje, to je lošije e, to za imidž Europske unije. Građani žele što im europska e, budućnost donosi. Puno hvala. Mario Draghi explique que la Banque centrale... Hvala, gospodin Larutru. 2012. Mario Draghi je rekao da će učiniti sve kako bi spasio euro i Europska središnja banka je e, stavila 24 milijarde eura na raspolaganje kako bi spasila područje a Eh, to je bilo vrlo važno. A koliko eh, trošimo na borbu protiv klimatskih promjena kako bi eh, spasili čovečanstvo i naš planet, moramo učiniti sve što je potrebno kako bismo osigurali pravednu zelenu tranziciju. Europska komisija je i sama rekla E, da se svake godine e, nedostaje 300 do 500 milijardi eura u borbi protiv klimatskih promjena. Ono što je predviđeno u ovom VFO-u je premalo, zato su nam potrebna vlastita sredstva kada govorimo o ovome području kako bi se uspješno borili protiv klimatskih promjena. Kada sam ja bio malen, poduzeća su 40% e, su plaćala 40% poreza na dobit i mislim da moramo tu postići promjene kako bi se mogli uspješno boriti protiv promjena. Hvala. Uvaženi kolege, neki od vas znaju da nisam samo e, francuz, već sam i poljoprivrednik i ja inzistiram na tome da potičemo ZPP. Dakle, ZPP je u interesu cijele Europske unije. Potrebne su nam nove ambicije i stoga su nam potrebna i nova sredstva. sve velike poljoprivredne zemlje potiču svoje poljoprivrednike i mi to moramo učiniti. E, potrebna nam je agroekološka tranzicija, dakle takozvani zeleni plan, e, a Stoga je potrebno u dostatnoj mjeri financirati poljoprivredu. Moramo financirati raznolikost naše prehrane, zatim uravnoteženost u poljoprivrednom sektoru. To nisu male zadaće. Dakle, ne smijemo dopustiti rezove unutar zajedničke poljoprivredne politike. Hvala, hvala što ste me saslušali i bio bih još zahvalniji kada, ste, kada biste me i poslušali. Uh, već, e, gospođo Grapini, vi ste tražili plavi karton, ali vi ste se već bili javili, stoga dajem e, na jednu minutu riječ gospodinu Davidu. Razvoj je za Europski parlament vrlo važan, ali nije bio dostatan do sada. Ja očekujem da Europska unija ne kaska za Kinom. No, što Europska unija čini po tom pitanju? 40% proračuna za zeleni sporazum koji neće pomoći ekologiji, koji neće pomoći ni gospodarstvu, više obnovljivih izvora energije, e, to je sve lijepo i krasno, dakle Europska komisija se želi usredotočiti na to, ali e, na taj način neće potaknuti konkurentnost Europske unije. Možda e, bi bile potrebne neke demokratske mjere, nove mjere. Zatim što se tiče migracija, potrebno je poticati e, migracije umjesto e, poticati razvoj ruralnih područja. Europske investicije u ZPP bi se trebale e, vratiti na razinu iz 2013. No tome nije tako. Pa se pitam što se dogodilo sa vjerodostojnosti.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 VFO ne radi se samo o novcu, već i o našim ciljevima. Dakle, mi ne želimo samo dobre životne uvjete za ljude u svim regijima, regijama. To proizlazi iz brojki ako su učinjeni veliki rezovi u području kohezije, nego želimo zaštititi poljoprivrednike. Iako se neki poljoprivrednici tretiraju kao poljoprivrednici drugog razreda. A koji su ciljevi važni, Ciljevi država članica ili naše zajednice? Ova rasprava je e, povezana dakle sa našim ciljevima na razini Europske unije. I slažem se, mi smo pred novim izazovima, ali za nove izazove potrebna su nam i nova sredstva. U ako ćemo u određenim područjima imati rezove, onda moramo svi biti složni da to ima smisla. Puno hvala, gospodin Kužmijuk na minutu. na dvije najvažnijše politike spojnosti 10% i VP. Glasali smo dakle o prijedlozima za kohezijske politike od 10% i za ZPP od 15%. Ti su prijedlozi odbijeni u Portugalu i 17 e, država prijatelja kohezijskih politika. Moramo dakle povećati proračun, povećati nacionalne izdvajanja i e e jednostavno isključiti rabate, a e, moramo više raditi na vlastitim sredstvima. Odluka vijeća je moguća, ali moramo prestati praviti razlike između neto platiša i neto primatelja. Moramo također proučiti i prebacivanje kapitala na unutarnjem tržištu, jer s jedne strane

Sljedeći tjedan e, posebno Europsko vijeće e, će se morati baviti izuzetno bitnom temom. Dakle, kojim će sredstvima u sljedećem proračunskom razdoblju raspolagati Europska unija i kako ćemo moći dati društvu jednu bolju dimenziju, ekološku, socijalnu i druge dimenzije. Za sada sredstva koja se predlažu nisu dovoljna. S jedne strane od Europe se traže i daju se novi zadaci jer nacionalne države to ne mogu same rješavati, ali e, joj se daju manje sredstava. Dakle, to je savršeni recept da Europa bude žrtveno janje za sve ono što nije u redu, a traži se od nje da rade više s manje sredstava. Mi, dakle, tražimo od predsjedništva vijeća da jednostavno prenese državama, šefovima država i vlada sljedeću poruku dosta je poigravati se budućnosti Europske unije u tom smislu. Hvala. Gospodin Torvalds na jednu minutu minutu. Hvala. Moramo se postaviti pitanje pred kojim novim izazovima stojimo uopće i možda bismo te izazove mogli opisati na sljedeći način. Dakle, radi se o tome da moramo stvoriti novi e, industrijski ekološki sustav. To nije znanstvena fantastika. Dakle, to je naša stvarnost. Zato nam je prije svega potreban proračun koji je sukladan Pariškom sporazumu i zelenom sporazumu, zelenom planu. Potreban nam je proračun za istraživanje i razvoj koji će voditi računa o današnjim izazovima, a takav proračun naravno mora biti kompatibilan sa proračunima takve vrste u državama članicama. Dakle, radi se o tome da nam treba više Europe, a ne manje Europe. Hvala, a sada gospođa Bizoto na minutu. Hvala. Ono što vas pitam je da li mislite da su Talijani glupi? Da li mislite da se možete stalno zafrkavati građane? Da li vi stvarno mislite da e, Talijani moraju pristati na ovakve e, ucijene Europe. Pa to je totalna glupost. Italijanima je dosta da im se stalno pljačka i ne želimo da se šalje naš novac u Tursku gdje kojom rukovodi i upravlja islamski diktator Edrogan. Pa takve stvari su sramota. A vi sad pripremate još i gore. Za sljedećih sedam godina želite našim građanima nametnuti novi porez kojem želite jednostavno prikriti porez tako što će nazvati vlastitim sredstvima. A osim toga želi ne još više varati. Ali pazite, Italijani neće više biti strpljivi i napravit ćemo sve kako bismo spriječili ludosti ove Europe. Gospođa Kevinova za jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja sam zastupnica u Europskom parlamentu. Kao što znate, dolazim iz Češke. To je zemlja koja je takozvana prijateljica kohezije. No, meni više odgovara prijedlog Europske komisije nego Europskog parlamenta kada govorimo o VFO-u zato što je predviđeno više jer e, kada Europski parlament govori o povećanju sredstava to znači da e, će i države članice morati e, plaćati veće doprinose. Upravo zato je Ujedinjena kraljevina napustila Europsku uniju. Stoga sada Europska unija kroz Europski parlament pokušava povećati vlastita sredstva. Dakle, Europska unija nije zasebna država to je e, savez država članica i konkurentnost Europske unije e, neće biti povećana time ako se još e, jače podijelimo nego do sada, nego moramo više ulagati u infrastrukturu. Dakle, konačna verzija mora biti prilagođena verziji Europske komisije. Puno hvala, a sada gospodin Herbst na minutu. Dame i gospodo, kada pogledate oko sebe vidite koliko je mladih danas ovdje s nama koji se uzdaju u borbu protiv klimatskih promjena u Erasmus. Tu su s nama i vojnici koji su dali svoje živote kada je riječ o vanjskoj i sigurnosnoj politici, a sve to možemo osigurati samo ako imamo razuman financijski okvir. E, gospodin Michel je rekao da će 20. veljače raspustiti sastanak samo ako postignemo dogovor. Ali kada čujete primjerice da kohezijske zemlje, dakle zemlje koje posebno profitiraju od kohezijskih sredstava, e, zahtijevaju, odnosno žele e, dobiti veću fleksibilnost, to je dobro, ali isto tako treba imati na umu da to nije e, nešto što će zamijeniti zadaće. Dakle, moramo vidjeti što nam je posebno važno. Mi svi sjedimo u istome čamcu i molim vas da to prenesete gospodinu Mišelu ako ga sretnete do 20. veljače da moramo raditi korak po korak, moramo rješavati dakle pitanje sredstava. To je ono što je sada najvažnije. Hvala. Gospođa Plamb na jednu minutu doamnă președintă domnule comisar doamnă ministru naravno proračun europske unije mora biti solidan proračun taj proračun mora uzimati u obzir našu mogućnost da ostvarimo razvoj i to u svim državama članica ali moramo odgovoriti i na nove izazove Proračun ne smije biti čista vježba matematike. Moramo imati proračun kakav nam treba. Moramo raditi na kohezijskim politikama, a kohezijska politika je e, nešto što ne smije završiti kao tranzicijski fond. Fond za tranzicijsku promjenu e, treba imati sva potrebna sredstva kako bi tranzicija zaista uspjela. Što se tiče prometa, e, instrument za povezivanje Europe i je e, također instrument za koje ne smijemo smanjiti sredstva. Radi se o važnom proračunu i tu o tomu ovisi naša vjerodostojnost pred europskim građanima. Dragi kolege, ne kasnimo i zato e, sam malo fleksibilnija, ali e, htjela bih također dati svima mogućnost da se jave spontano za riječ. Gospodin Garigano. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Europska unija je sada pred egzistencijalnom krizom. Vidimo da je sve više populizma i populisti pobjeđuju na izborima Sinn u Irskoj Isto tako u gospodarstvu možemo vidjeti da je ono sve slabije, bankovna unija još nije okončana i odlaskom Ujedinjene kraljevine gubimo glavnog dionika u Europskoj uniji. S obzirom na sve to, sada se bavimo pitanjem E, proračuna koji je do sada najmanji. Imamo toliko ciljeva, a skoro ništa sredstava kako bismo postigli te ciljeve. A glavni cilj je i okončiti ovu raspravu između neto uplatitelja i neto primatelja, ali ne možemo više tako. Potrebna su nam vlastita sredstva koja će nam pomoći u tome da riješimo probleme kao primjerice utaja poreza, klimatske promjene i ovaj parlament neće prihvatiti prijedlog VFO-a koji se neće baviti tim problemima jer Europa više ne može ovisiti samo o toj raspravi. Puno hvala. Thank Hvala, gospođa Monsera, na minutu i pol. Hvala. Europski projekt nećemo ojačati ako oslabimo Europsku uniju, a vijesti koje dobivamo iz Europske komisije i vijeća vezano uz VFO nisu baš pozitivne, dakle čine se rezovi u zpp e u socijalnim fondovima, znači da se Europska unija udaljava od onih koju najviše trebaju. Španjolski poljoprivrednici i stočari pate zbog sve manje sredstava, sve im je teže. Dakle, želimo veću konkurentnost, ali želimo i rezove u zpp e u Ili primjerice mladi u Španjolskoj također snose posljedice. Vrlo visoka je nezaposlenost među mladima. S jedne strane govorimo o budućnosti Europe, ali s druge strane socijalni fond, e, tu se žele učiniti rezovi. Dakle, moramo misliti na konkurentnost naših regija i ne smijemo im zato uskratiti sredstva za njihov razvoj, za koheziju. Države članice igraju vrlo važnu ulogu. Kao španjolsko izaslanstvo u EPP-u mi od vlade Sančeza zahtjevamo da e, počne djelovati i želimo da se više ulaže u koheziju u kohezijske fondove. Oni su posebno važni za Španjolsku i mi ćemo interese produktivnog sektora u Španjolskoj i dalje braniti. Puno hvala. A sada riječ ima gospodin Berkvist na minutu. Uvaženi kolege, kolegice, to je iznenađujuće što se događa Dakle, mi imamo tako dobre mogućnosti, skoro nikada nismo imali tako dobre izglede u Europi već 70 godina surađujemo, možemo e, postići puno toga, no sve ukazuje na to da treba nastaviti suradnju kako bi postigli još bolje rezultate. No, isto tako postoje rizici, postoje strahovi, sumnje, nacionalizam, populizam i ako ne poduzmemo ništa, onda ćemo izgubiti ove izglede ali moramo reći da smo mi najveća gospodarstvo na svijetu. Mi smo velika regija sa najmodernijom tehnologijom koja je spremna za današnje izazove, za klimatske promjene, ali zato moramo pravedno raspodijeliti sredstva i ne smijemo podleći nacionalizmu i Franz Mitterrand jedan put rekao da je nacionalizam rat, rat protiv prošlosti, ali isto tako to može biti i rat protiv budućnosti. Dakle, mi moramo jamčiti mir i sigurnost. Puno hvala. Hvala, a sada gospođa Naktegal na minutu. Thank you, Madam Chair. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Europska unija trenutačno doživljava vrlo tešku fazu. Dakle, moramo se pitati da li branimo interese od jučer ili želimo uključiti naše građane u zajedničke interese. Ja mislim da se moramo boriti za ovo potonje. Dakle, Europska unija se mora usredotočiti na zajedničke izazove, migracija, sigurnost, klima, sve to su razlozi zašto građani puno toga očekuju od Europske unije i zato zahtijevaju i e, uračunljivost, vjerodostojnost kada je riječ o proračunu. A proračun ne prati te potrebe. Dakle, mi se moramo pobrinuti za to da države članice budu e, ravnomjerno financirane, da primaju ravnomjerno raspodijeljena sredstva. Dakle, ako u određenoj zemlji ima korupcije ili ako se krši vladavina prava ili ako je ugrožena demokracija, onda im više ne smijemo davati sredstva. Moramo prestati s tim da dijelimo Europsku uniju na zapad i istok, već se moramo založiti za cijelu Europu. Učinimo to. Puno hvala, a sada gospodin Dojić na minutu i pol. Predsjedateljice, uvaženi kolege, kao prvo finsko predsjedništvo je doista uprskalo stvar. Naime, finsko predsjedništvo je blago rečeno ponudilo suboptimalna rješenja i danas smo puno udaljeniji od postizanja sporazuma nego za vrijeme e, rumunjskog i austrijskog predsjedništva. Zato sada hrvatsko predsjedništvo ima još veći zadatak. Dakle, problem je bio u tome da nije bila pravedna logika za vrijeme finskog predsjedanja kada se govorilo o višegodišnjem financijskom okviru o proračunu i sada se e, svi trebaju pozabaviti ovim pitanjem. Dakle, nije bilo njihov pristup nije bio